u Europskom parlamentu. Imam još jedno priopćenje. U skladu sa člankom 7. kodeksa o postupanju 25. studenog 2014. donesena je odluka da John Marie Cavada e, postane član savjetodavnog odbora za postupanje članova. Gospodin Cavada dolazi na mjesto gospodina Franciska Sosa Wagnera. Treće priopćenje. Od kluba ALDE dobila sam zahtjev za imenovanje u odbore izaslanstva. Popis ovih imenovanja objavit će se u zapisniku ove sjednice. Ukoliko ne